Good morning, dear colleagues. Dobro jutro, drage kolege. Započnemo sa sastankom. A sada ću nastaviti na litvanskom jeziku. Idemo na dnevni red. Idemo na prvu točku dnevnog reda, a to je usvajanje samog dnevnog reda. Možemo li usvojiti dnevni red? Vidim da se nitko ne javlja, nitko nije protiv. Stoga nastavljamo, krećemo na drugu točku dnevnog reda, to je priopćenje predsjednici. Imam samo jedno priopćenje. A priopćenje je vezano za promjene na našem dnevnom redu. Točka broj 9 na dnevnom redu će biti pomaknuta i razmatrat ćemo tu točku dnevnog reda prije samog glasovanja. Sada imamo točku broj 3. Odnosno, izvješće o borbi protiv krijumčarenja ljudi u vanjskim odnosima Europske unije. O ovome nećemo raspravljati, no htjela bih vam dati nekoliko informacija vezanih za kalendar za kalendarske okvire sastavljanja ovog izvješća. Dakle, nacrta mišljenja ćemo predstaviti 23. ožujka, rok za amandmane je 29. ožujka do 18 sati a glasovanje je zakazano za 18. i 19. travnja, dok će se u afetu glasovanja e, biti 23. i 24. svibnja, a potom ćemo u srpnju imati glasovanje na plenarnom zasjedanju. I to je to što se tiče treće točke dnevnog reda. A sada krećemo na četvrtu točku dnevnog reda a to je proračun za 2017. godinu, odnosno mandat za trijalog. Izvjestitelj je Jans, Jens Gajer, on predstavlja odbor za proračun. Posjetio nas je. Znam da će posjetiti sve odbore i pokušati saznati koji su prioriteti drugih odbora kao i prioriteti našeg odbora. Sve ćete se nastojati uzeti u obzir i uključiti u opće stajalište. Stoga želim zahvaliti izvjestitelju, zahvaljujem vam što ste došli danas kod nas. Nadam se da ćemo razmijeniti mišljenja, pa bih sada dala riječ Jansu Gajeru. Dankeschön, Frau Ähm, <laughs> zahvaljujem. Evo, zahvaljujem e, na ovoj dobrodošlici, dame i gospodo. Danas e, na neki način započinjem e, ovaj posjet parlamentarnim odborima, počevši od odbora za ženska prava Dakle, evo tu sam, tu sam, sad ne vidite. Dobro, kao što sam rekao, dakle započinjem ovaj e, krug posjeta odborima Europskog parlamenta i započeo sam sa odborom za ženska prava i također ću zamijeniti gospođu Mojher i ostat ću malo duže ovdje. Drage kolegice, drage kolege, Ja mislim da su pred nama jako zanimljivi pregovori o proračunu zato što živimo u trenutku u kojem se Europska unija suočava sa iznimno teškim situacijama i izazovima. I mi smo ti koji uvijek kažemo da je proračunska politika e, ta koja se temelji na brojevima ono što mi radimo je donositi zakone s jedne strane, a s druge strane zadovoljavati političke ciljeve koji su u skladu sa našim načelima i vrijednostima i moramo posezati za određenim sredstvima. Europa sada govori o ovoj izbjegličkoj krizi, a ova izbjeglička kriza je e, sve oštrija, je sve jača i ja se nadam da ćemo na kraju ovih proračunskih E, dogovora i pregovora, ja se nadam da ćemo moći e, na neki način zadovoljiti sve zahtjeve. Prošle godine smo e, uložili 5 milijardi eura za unutarnju politiku za naslove 3 i 4 kako bismo se mogli boriti ili ublažiti posljedice te izbjegličke krize. I sada se zapravo nalazimo e, pred situacijom kao što svi znate, a to je da se moramo suočiti i sa medijima e, i sa ovom situacijom koja se zapravo pogoršava, a znamo kakva je situacija sa sredstvima. Postoji jedna mala nada da se možda e, postigne primirje u Siriji, no bez obzira na to, e, teret na naš proračun za 2017. godinu e, neće se smanjiti, bit će sve veći. I zato u tim pregovorima, e, trostranim pregovorima, zapravo smo izložili sve naše smjernice, mi sa strane Europskog parlamenta, i to su zapravo smjernice koje do sada nisu donosile nikakve promjene, za recimo 2016. Nadamo se da će za 2017. to biti promijenjeno. I sada u svim tim smjernicama već godinama insistiramo na istim stvarima, a dvije smjernice koje nama predstavljaju najviše problema su prvo, u ovom trenutku imamo E, višegodišnji financijski okvir na pola razdoblja i treba napraviti reviziju i to je nešto čega se apsolutno trebamo držati, ne smije se promijeniti niti jedna stavka u tom proračunu. To bi moglo biti nedovoljno ako doista želimo suprotstaviti se tim problemima i izazovima koje donosi migracijska kriza. A drugi stup tih e, argumenata koje nam vijeće daje e, se sastoji u tome da ispod tog e, praga unutar višegodišnjeg financijskog okvira imamo prostora za manevar, imamo znači tog prostora kako bismo zadovoljili sve one zahtjeve koje ne možemo više odgađati. A ja sam sad pitao koji su to problemi koje ne možemo odgađati. Njih može biti jako puno jer nitko nema kristalnu kuglu da može vidjeti budućnost i da može znati što će se događati u 2017. Ali ono što ja sigurno znam, a to je da proračun za 2017. je iskoristio sve te gornje granice e, sve te marže unutar proračuna i sutra bismo trebali imati e, prvu izmjenu e, proračuna. Ne znamo hoće li do nje doći, ali smo mi znači predali zahtjev. I taj, ta prva izmjena proračuna za 2016. godinu E, traži da se na raspolaganje stavi 150 milijuna eura kako bismo se mogli suočiti sa e, krizom na granicama između Grčke i bivše Jugoslavenske republike Makedonije, te također kako bismo mogli e, odvojiti sredstva i za Europol. Dakle, nakon prve e, izmjene proračuna za 2016. godine, nakon prvog tromjesečja imamo već premalo sredstava, sada nam treba ta izmjena proračuna. Dakle, vijeće e, se ponaša u tom slučaju kao da je sve kao inače da možemo se ponašati kao i obično. Ali to nije tako. Dakle, dakako, sve naše gornje granice unutar višegodišnjeg financijskog okvira su već iskorišteni, nama treba dodatna sredstva. U ovom odboru također postoje neki programi koji su vezani uz e, treći naslov, znači uz e, treći naslov koja se tiče e, programa DAFNE, programa za unutarnje politike i također koja se odnosi i na agenciju za jednakost. Ja, za ravnopravnost spolova. Ja vam ne govorim e, to zato što me takve priče ne, ne zanimaju. Ne, apsolutno suprotno. U svim sjednicama koje smo mi predstavili prošli tjedan u Strasburu i koje su bile usvojene, ja sam jasno rekao da želim da e, i izvršni odbor također uključi e, znači rodno osviješteni proračun u tim stavkama. I ono što želim da bude jasno, a to je da mogućnosti u tom proračunu za 2017. i unutar višegodišnjeg financijskog okvira do 2020. su za tu svrhu jako ograničene. Dakle, ja sam ovdje kako bih čuo e, koje su vaše želje kada govorimo o proračunu i također vam želim razjasniti da ja nažalost e, ovdje sada neću moći ostvariti sve vaše želje i sve želje svih parlamentarnih odbora. Morat ćemo utvrditi prioritete i morat ćemo e, kada govorimo o rodno osješćenoj politici, potrudit ćemo se svakako ga uključiti u proračun. Ovdje govorimo o uspostavljanju i određivanju prioriteta. Da, smatram da je to nešto što se može napraviti i ja sam razgovarao sa ministrom E, znači sa e, e luksemburškim ministrom e, i on je također rekao da sa nizozemskim ministrom je također rekao da moramo dati prioritet nekim, nekim stvarima i istina je da ne smijemo zanemariti borbu protiv siromaštva. Da, to je činjenica i upravo u smjernicama koje smo usvojili prošli tjedan naglasili smo da se želimo boriti protiv siromaštva djece i naravno moramo nešto napraviti kako bismo potaknuli rast i stvaranje novih radnih mjesta. Naravno da želimo nastaviti raditi i na tome da Europski fond za strateška ulaganja EFSI da bude u potpunosti operativan i također ja želim da on dobije dodatna sredstva od nekoliko milijardi kako bi mogao bolje funkcionirati. S druge strane smatram da moramo učiniti sve što je moguće kako bismo se borili E, protiv uzroka tih svih migracijskih e, tokova i kako bismo poboljšali situaciju u izbjegličkim kampovima i također kako bismo potpomogli one najranjivije zajednice unutar e, izbjegličkih skupina, a to su žene i djeca. Također radit ćemo na tome i da smanjimo nezaposlenost mladih u Europi. To su naši prioriteti, a vijeće je ta, to koje nam nažalost još nije reklo da se naši prioriteti podudaraju s njihovima. Evo, kao što znate, vijeće je e, u unutarnjem smislu jako zatvorena institucija. Oni su e, rasjetkani između tri skupine. Uvijek imamo prijatelje kohezijske politike, prijatelje poljoprivrede i prijatelje takozvane kravate. To su tri skupine koje e, koje stalno raspravljaju ili možemo bolje reći koje se svađaju da utvrde zajedničke ciljeve za tu proračunsku politiku. Također, će, e, smo i vidjeli kako i trenutno e, predsjedanje upravlja ovim proračunskim pregovorima, pogotovo kada ćemo doći u onu važniju fazu pregovora u drugom semestru ove godine. E, tada će predsjedništvo biti slovačko, E, vidjet ćemo, oni će do tada imati izbore, e, ovisit će o njihovoj vladi, kako će se voditi daljna politika i nadamo se da ćemo uspjeti doći do tog sporazuma unutar vijeća, bez obzira na njihove promjene u, Slovačkoj, u njihovoj e, vladi. Dakle, prošle godine što se dogodilo, a to je da smo uspjeli progurati neke naše prijedloge i da smo uspjeli dotaknuti sve te naše gornje granice, ali činjenica je da nismo imali dovoljno dodatnih sredstava. Jedino što smo imali, a to je e, ta marža koju smo e, uspjeli iskoristiti i također imali smo ograničenja proračuna koja smo e, možda mogli drugačije rasporediti kako bismo zapravo unutar te marže iskoristili više novaca za pojedine stvari. Pokusit ćemo to napraviti u okviru višegodišnjeg financijskog okvira do 2020. godine, ali vjerojatno ćemo morati posegnuti za pričuvom i onda rješavati troškove u narednim godinama. Evo, to je to. E, sada, ako nemate nekih drugih pitanja, sada bih, e, ako nemate, ako nemate e, nekakvih komentara, sada molio bih vas da mi kažete vaša pitanja. Hvala. Krećemo na raspravu. Najprije ću dati riječ gospođi Lencila. Puno hvala și faptul că trebuie să prioritizăm uh, obiectivele noastre în cadrul Moram reći da moramo napraviti uh, prioritete među našim ciljevima u svakom odboru. Mi u odboru FAM određujemo prioritete naših ciljeva s obzirom na proračune 2017. godine uh, i po, po područjima. Jedno od područja jest to da u svim proračunskim postupcima vodimo računa o rodnoj jednakosti. to je nešto o čemu su se sve e, institucije dogovorile 2013. godine u zajedničkom u zajedničkoj deklaraciji. Odnosno, upravo ti rodni elementi moraju biti prisutni e, u svim, u svim postupcima vezanim za proračunom. I onaj udio proračuna koji je posvećen rod, rodu i rodnoj jednakosti treba biti e, uvijek prisutan, odnosno svim postupcima planiranja i izvršavanja proračuna. Dakle, i vezano za sve naslove koji su povezani sa muškarcima i ženama. Druga važna stvar za nas je korištenje strukturalnih fondova i investicijskih fondova kako bi se promicale dobre politike obrazovanja, kako bi se podupiralo poduzetništvo i kako bi se otvarala radna mjesta za žene i djevojke. Zato vjerujem da bismo trebali dodijeliti dovoljno sredstava kroz naše proračunske linije kako bismo poboljšali mogućnosti za žene i djevojke da pronađu posao. Trebali bismo imati mjere koje su financirane iz Europskog socijalnog fonda koje bi trebale omogućiti ženama da se vrate na posao nakon porođaja ili nakon skrbi i skrbljenja za dijete. Trebamo biti jako oprezni kad je riječ o mjerama koje se odnose na žene koje žive u ruralnim područjima. Žene su puno više u odnosu na muškarce izložene riziku siromaštva, a to je u izvjestitelj i sam spomenuo. Kako bismo se borili protiv siromaštva kod žena s djecom, jako je važno stvoriti mogućnosti za te žene da pronađu posao. Zato smatram da bi trebalo jednu posebnu proračunsku liniju otvoriti u Europskoj uniji, u, u Fondu za regionalni razvoj, kako bismo putem mehanizma sufinanciranja mogli financirati takve inicijative. Dakle, u onim kada ne postoje instrumenti koji uzimaju u obzir i taj element djece i kada je stopa zapošljavanja jako, jako niska. E, trebamo to učiniti kako bismo poboljšali položaj žena u takvim e, zajednicama, osobito kada je riječ o onim ženama koje su isključene iz tržišta rada. Također se parlament želi boriti e, protiv nezaposlenosti kod mladih. Unutar inicijative, u sklopu inicijative za mlade trebamo osigurati dovoljno sredstava. Moramo poštovati tu perspektivu rodne jednakosti i moramo biti jako oprezni kada je riječ o mladim ženama i djevojkama. Još jedno područje koje je nama važno jest to da imamo dovoljno sredstava za projekt DAFNE. O tome je već bilo riječi. Od 2014. do 2020. godine DAFNE nije bio zaseban projekt. To je bio samo jedan od ciljeva šireg programa koji se odnosi na pravo e, i na, jedna, na prava i na jednakost. I e, stoga sredstva sredstva koje su dodijeljena e, zapravo variraju zato što se mogu resursi prebaciti iz jednog cilja u drugi cilj ovisno o potrebama. Mislim da naš odbor treba poduprijeti ovaj program. Smatramo da se ovaj program financijski treba poduprijeti zato što je on uspješan. Trebali bismo poboljšati e, i financiranje za ovu godinu. Ove godine je predviđeno potrošiti malo više od 14 milijuna eura za taj e, cilj, što je malo e, više od onoga što je bilo predviđeno za 2014. i 2015. godinu. S druge strane, kada je Dafne imao zasebnu proračunsku liniju, obveze su bile 18 milijuna 2012. i 2013. godine i 19,5, znači još više za 2011. godinu. Jako je važno da zadržimo taj naziv, naziv Dafne u svim informacijama koje pružamo javnosti kako bismo održali taj profil programa. U kontekstu trenutačne migratorske krize, migrantske krize, Dafne bi također trebao zaštititi žene i zato bi se trebao povećati proračun za Dafne. Još jedno područje koje nam je jako važno jest pomoći ženama izbjeglicama i tražiteljicama azila. Bolje im pomoći, više im pomoći. Kad je riječ o situaciji u kojoj se nalaze izbjeglice, žene izbjeglice u Europskoj uniji, Parlament ovdje zahtjeva više proračunskih mjera kako bi se u trenutačnu migrantsku krizu uključila rodena perspektiva. Mi podupiremo povećanje financijskih sredstava za programe Odysseus i Daphne, zato što se ovi programi moraju prilagoditi trenutačnoj situaciji i sve to kako bismo bolje zaštitili žene izbjeglice. Financiranje i sredstva koje su na raspolaganju za socijalne organizacije i organizacije koje rade za ljudska prava koje bi mogle nadzirati situaciju izbjeglica u Europskoj uniji. To je također nešto što nam je potrebno. I to je osobito točno kada je riječ o svim onim preprekama sa kojima se suočavaju žene i djevojke. Onda imamo instrumente koji su posvećeni e, azilu, e, migracijama e, i to su također instrumenti koje treba na neki način podebljati. Još jedno područje našeg interesa jest Institut za rodnu ravnopravnost. Europski parlament je u svojim rezolucijama zatražio otvaranje Europskog observatorija za rodno nasilje u okviru Instituta za rodnu ravnopravnost. Stoga smatram da trebamo dodijeliti dovoljno sredstava tom institutu i dovoljno ljudskih resursa kako bi taj institut mogao u potpunosti ispuniti svoju ulogu. To su neki od naših e, ciljeva za proračun 2017. godine. Vjerujem da će moje kolege iznijeti vlastite prijedloge i iako uvijek postoje problemi kada govorimo o proračunu. Ono što naš odbor zahtjeva ne može se zanemariti i mora naći svoje mjesto u proračunu za 2017. godinu. Hvala lijepo, gospođo Dancila. Tak Hvala lijepo. Jako sam pozorno e, slušala sve što ste govorili o proračunu. Nemojte to osobno shvatiti, ali iznimno sam zabrinuta. S jedne strane, vi kažete da nećete moći ispuniti svačije želje, ali s druge strane kažete da je jako važno da rodna ravnopravnost, borba protiv siromaštva, da sve to bude usvojeno. Doista se brinem jer vidim da komisija unosi prioritete među socijalna pitanja. I to čini tako da ne uzima u obzir strategiju za rodnu ravnopravnost. Tako da sad imamo situaciju da je proračun vrlo krhak zbog onoga što se događa trenutačno u svijetu, a to nije samo migrantska kriza. Dakle, postoji doista rizik da će se pitanja rodne ravnopravnosti na neki način zanemariti. Svi znate da mi nismo zakonodavni odbor. Ovdje smo već jako dugo, ja sam ovdje već 12 godine i mi se borimo za pitanja rodne ravnopravnosti. Želimo da sve to bude uneseno u dnevni red i u agendu. Sve smo to e, donekle uspjeli, ali potreba nam je i novac da podržimo sve naše ciljeve. sve mi se nekako čini s obzirom na trenutačnu situaciju da idemo unatrag. Svjesna sam da moramo staviti novac sa strane za migrantsku krizu i izbjegličku krizu, ali što će biti sa onim pitanjima koje se tiču ženskih prava? To nije samo ravnopravnost, nego vrlo se često to odnosi i na prava djeteta, zato što se žene najčešće najčešće brinu za djecu. Između ostaloga spomenuli ste i siromaštvo djece. Dakle, imamo ciljeve za 2030. Mm, znamo da Zapadna Europa ima puno odgovornosti istovremeno. Vijeće, iako je postavilo pitanje Lisabonskog ugovora i onih aspekata koji su u Lisabonskoj strategiji oni govore kako je sve to krasno, ali zapravo ne postoje dovoljno sredstva da bi se ostvarile sve, sve one stvari koje su uključene u Lisabonsku strategiju. Uno se novca troši na određena područja, možda bi se dio tog novca moglo preusmjeriti na neka druga područja. Istovremeno ne vidim da države članice imaju, vrlo široku, imaju široku ruku da bi davale dodatna sredstva. I konačno, ja sam uvjerena da su pitanja rodne ravnopravnosti i ravnopravnosti općenito pitanja manjina zato što su dakle pitanja manjina jer u protivnom će upravo ona patiti. Čini mi se da se u ovom trenutku najveće pažnje posveće upravo tržištu. Hvala lijepo. Lijepo vas je vidjeti ovdje. Samo nekoliko stvari bih eh, htjela napomenuti, o njima je već bilo riječi, ali htjela bih napomenuti i nešto novo. Kada pogledamo proračun i investiranja za eh, rast i zapošljavanje, ono što se često zanemaruje jest eh, investiranje u socijalnu infrastrukturu, a to je također dio razvoja agende za rast i zapošljavanje. Treba razmišljati o investiranju u skrb za skrb e, za djecu. To je također način da se borimo protiv siromaštva e, kod djece i to je nešto što bi također trebali uzeti u obzir i naglasiti. Još nešto je bilo rečeno, a to je potpora za program DAFNE. U vrijeme mjera štednje u državama članicama odjednom je zaštita žena od naselja, osobito naselja kod kuće, postalo nešto što je što je opcionalno, dakle fakultativno, a ne obvezno. I zato je program DAFNE u mnogim državama članicama bio jako dobar program i upravo zato zaslužuje dodatna sredstva. Treća stvar, kada gledamo situaciju s izbjeglicama, Ključno je da u tom kontekstu razmotrimo i u kojoj se situaciji nalaze žene koje su izbjeglice. Moramo imati fokusirane programe koji će omogućiti da se tim ženama pruži potpora, da one u te programe budu uključene, osobito u onim društvima koje će biti domaćeni takvih izbjeglica. I napokon, ovo je nešto što se uvijek pojavljuje u razgovorima o proračunu, a to je mjerenje ishoda proračuna i a, uspješnost proračuna. Jako je važno da doista imamo rodno donošenje proračuna. Moramo biti sigurni da će proračun biti uspješan za 51% stanovništva. Dakle, doista moramo osigurati da proračunski ciljevi ispunjavaju i potrebe žena, odnosno da se rodna ravnopravnost uzima u obzir. Ačiū, ponia Mudė. Ir dabar norėčiau pranešėjus suteikti žodį. Pono A sada e, e, dajem riječ izvjestitelju, gospodinu Geru. Ja, herzlichen Dank um, für die Beiträge. Puno hvala. Hvala vam e, na svim komentarima. Evo, sada ću se samo ograničiti na tri glavne točke. Dakle, ni ja nisam izgubio nadu da države članice zaista mogu e, dati više novaca u europski proračun. Činjenica da pokrivenost tog proračuna očito nije dovoljna, da nemamo dovoljno sredstava i da želimo ispuniti sve obveze naše Europske unije – to je nešto što e, nas zapravo prisiljava da razgovaramo kako s vijećem, tako i sa svim našim kolegama u parlamentu. Imamo dobre argumente na našoj strani, to je ono što je pozitivno. Ja sam e, ovdje govorio također i o podjeli vijeća na tri dijela u tom svom uvodnom dijelu govora. Zašto? Zato što države članice ovisno o E, e, e, znači ovisno o njihovoj pripadnosti jednoj od tih tri skupine koje sam spomenuo gledaju Znači na takvu situaciju više ili manje dobrohodno. A države članice iz e, kojih mi dolazimo ne dolaze. Znači mi smo ti koji ne dolazimo iz tih zemalja koje zapravo e, imaju problem s tim da ubace više novaca u europski proračun. I zapravo Europski parlament je taj koji ne može napraviti puno više od ovoga što mi sada radimo. No ovo je jedna početna mogućnost i sada trebamo naći način kako ubaciti više novca u proračun za sada nemamo odgovor na to, ali onda moramo vidjeti kako da preraspodijelimo te ograničene resurse. Dakle, ovdje ne smijemo zaboravljati na, na ravnopravnost spolova. Zašto? Zato što za te ciljeve postoje sredstvo unutar ovog pa-, parlamenta i mi smo u prošlosti bili ti koji smo jasno dali do znanja da e, takav stav i takva rodno svještena politika mora biti prisutna na svim razinama i mi ćemo to i nastaviti raditi. Ja ću se truditi i angažirati da program DAFNE u naslovu 3 ima poseban naglasak zato što smatram da taj čitav program da je e, zaista štedljiv program i eto tu ću biti malo ironičan, a to zapravo znači da su politički ciljevi toliko važni za taj program i upravo zbog toga mora biti moguće osigurati dodatna sredstva jer program to zaslužuje. Evo, ja ti obećavam da ćeš imati moju podršku. No, za razliku od onoga što je savjetovala izvjestiteljica, ja bih, e, ja ne bih zapravo u DAFNE ubacivao taj aspekt e, žena izbjeglica, jer e, zapravo mi bismo htjeli odvojiti te dvije stvari kako bismo osigurali sredstva i za DAFNE koje je već ograničen sredstvima, ali i ta nova sredstva za žene izbjeglice. I zato smatramo da ako bismo žene izbjeglice stavili unutar programa DAFNE, onda bi e, ta sredstva koja bismo dobili ne bi bila dostatna. Dakle, e, ja bih ta sredstva koja smo dobili više u e, naslovu broj 3 iskoristio upravo za podršku toj e, politici žena izbjeglica i tako ćemo izvući više sredstava. Mi smo ti koji ćemo i dalje nastaviti naglašavati to da su svi oni stavovi koje smo već izrazili da moraju naići na odobravanje kada govorimo o preusmjeravanju resursa. Ovdje govorim o okvirnoj direktivi za iskorištavanje regionalnih fondova. Već tamo se napominju posebni interesi žena. Ovdje govorimo o regionalnom fondu, o socijalnom fondu, dakle to su sve fondovi koji već imaju građenu tu rodnu perspektivu i sada je na državama članicama da iskoriste te fondove i vidjet ćemo hoće li e, ta sredstva upravo doći do tih žene država članica kojima je to potrebno. Također možemo povećati i doprinose, e, proračunske doprinose i tome se nadamo, ali to je samo mogućnost koju ja u ovom trenutku ne želim zanemariti. Dakle, prošli tjedan smo dobili zahtjev koji je po mom mišljenju koji je e, doprinio tome da se na neki način izbjegne E, povećanje doprinosa u proračun, a to je amandman 21 EPP-a kada govorimo o rezoluciji o proračunu. To je bio moj prijedlog koji je zapravo naišao na podršku u odboru za proračun, a Europski, Europski parlament je zapravo to iskoristio u smislu da e, se Dakle, da, da se znači doprinos, doprinosi u račun ne smatraju od nas, znači, nacionalnih zemalja, ne smatraju e, i ne ubrajaju u deficit država članica. Dakle, e, to je ono što bi trebalo biti zajamčeno e, ugovorom o stabilnosti i to je usvojeno na odboru. Dakle, svi oni koji nisu mogli zapravo srušiti taj prijedlog broj njih je zapravo bio veći od onih koji su ga željeli srušiti, ali to je eto demokracija. I zato mislim da mi kao europski političari da smo mi ti koji ne bismo trebali taj europski proračun e, pokušati učiniti manje učinkovitim, ne, upravo suprotno. Mi bismo trebali imati mogućnost ili pak dodatne mogućnosti već nove postojeće da dobijemo više doprinosa u evropski proračun sa nacionalnih razina koje ćemo moći iskoristiti i za interese koji jesu od tih država članica. Uh, ačiū uh, što kad dalivavo musu. Hvala lijepa gospodine izvjestitelju što ste sudjelovali u našim raspravama. Nadam se da će mišljenje koje ćemo izraditi o vidovima rodne jednakosti u proračunu da će biti dobro ocjenjeno, pravilno ocjenjeno, a sada želim E, nešto reći e, o radnom kalendaru, a izvršenje mišljenja e, održat će se 19. travnja, taj tjedan, 28. travnja je rok za Madmane do podneva, a glasovat će se 13. i 14. lipnja na tom sastanku. Hvala lijepa na vašem sudjelovanju. A sada sljedeće pitanje koje je na našem dnevnom redu. a to su aktivnosti učinak i dodana vrijednost Europska fonda za prilagodbu e, globalizaciji između 2007. i 2014. Naš odbor e, očekuje se da će e, dostaviti svoje mišljenje o toj temi. Ja sam izvjestiteljica i zato ću upravo sada vam iznijeti svoje izlaganje. U tom sam e, mišljenju pokušala e, dati naše mišljenje o aktivnostima, učincima i dodanim vrijednostima Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u razdoblju između 2007. i 2014. Usmjerila sam se na sljedeće glavne vidove. Prvo, svraćam pozornost na činjenicu da korisnici GF e su 36% e, žene, 67% muškarci, dakle 33 prema 67. Naravno, to visi o konkretnom sektoru, je li u njemu tradicionalno, jesu li dominirali muškarci ili žene. Iako su tekstilna i kračka industrija e, e, njima jako treba potpora, trebala mi potpora iz ovog fonda tijekom krize u sektoru su dominirale e, žene, no ipak su neki e, drugi sektori u kojima su dominirali muškarci još i više trpjeli. Evo samo nekoliko automobilska industrija, građevinski sektor, e, industrija metala i tako dalje. Ima još jedan vid na koji bi vam htjela svetiti pozornost, a to znači da žene imaju veće stope nezaposlenosti nakon otpuštanja nego muškarci muškarci E, e, odnosno više ih se ponovo e, zapošljava, ali zapošljava ih se privremeno i to su nestabilna radna mjesta. Dakle, žene koje traže novo radno mjesto sudjeluju u, prekvalifikaciji, imaju ograničenja što se tiče obiteljskih obveza, nemaju gdje ostaviti djecu, ne mogu se priuštiti čuvanje djece, često se brinu za bolesne članove obitelji, te su žene nezaposlene, nemaju resurse, nemaju prihode i stoga ta nestabilnost, e, taj privremeni vid ponovnog zapošljavanja e, ima vrlo negativne učinke, to je vrlo negativan aspekt koji je bitan prvo kao prvenstveno u odnosu na žene. E, žene su suočene sa nedostatkom kvalitetne, e, e, e kvalitetnih službi za brigu za djecu. E, treba informirati komisiju vijeće i zatražiti da razmotre mogućnost jačanja odredbi sadašnje uredbe o GF-u da se uzmu u obzir naknade za one koji brinu o drugima kako bismo e, bolje, e, bolju podršku dali ženima koji imaju takve dužnosti brige za druge. Još vam želim svetiti pozornost na to da pozivamo države članice da primjenjuju mjere ponovnog zapošljavanja u lokalnim zajednicama gdje je došlo do masivnih otpuštanja kako bi spriječili da muškarci ili žene koji traže radna mjesta moraju e, otići iz svojih domova, napustiti obitelji i djecu to je osobito važno za e, e, e, žene koje su više radne snage, koje su možda manje fleksibilne u pogledu e, mijenjanja mjesta zbog obitelji, zbog toga što djeca pohađaju određenu konkretnu školu ili neke obrazovne institucije ili imaju neka druga ograničenja, pa te žene ne mogu promijeniti mjesto boravka kako bi tražile novo radno mjesto. Isto tako svraćam pozornost E, da e, da je samo 5% potpore iz GF-a išlo samo zaposlenim pojedincima. E, trebali smo ponovo e, potaknuti komisiju da uspostavi mjere kao dio GF-a e, kojima se e, podupire, promiče, njeguje poduzetništvo osobito kojima se potiče žensko poduzetništvo. I na posljedku, ako govorimo o dodanoj vrijednosti, utjecaju GF-a općenito, tada vam želim svetiti pozornost na činjenicu da naravno e, on je dao pozitivan doprinos za rješavanje značajnih socijalnih problema, problema tržišta rada, e, povećanje socijalne kohezije, omogućavanje ljudi da pronađu novo radno mjesto i time e, daju doprinos obiteljskim prihodima da pronađu novo radno mjesto i izbjegnu negativne učinke nezaposlenosti. E, no treba primijetiti da ponovno zapošljavanje e, koje je dobio potporu iz gef a e, sprečava koji puta i graničnu mobilnost jer ona može dovesti do problema država članica. Evo, ovo je nacrt mog mišljenja, sažetak tog nacrta. Naravno, e, rado ću e, e, čuti vaše doprinose i dobiti vaše doprinose, dragi kolege. Mislim da je sada trenutak da otvorim raspravu. Marijana prva. Hvala lijepa. Hvala lijepo na izvješću. Mislim da je vrlo cjelovit jer nam omogućava da vidimo što se događa sa ovim e, fondom i da eventualno odgovorimo na onome o čemu je bilo riječi ujutro. Kada je riječ o hitnim pitanjima, ne treba dati specifično mjesto pitanjima roda, već e, da vidimo postoji li već neki europski instrument koji može obuhvatiti tu dimenziju. Ovdje je bilo pitanja o sektorima. Naravno, kad je riječ o restrukturiranju vezanom za globalizaciju. Postoje jako puno e, sektora koji su tipično muški sektori. Iako se ponekad radi o odabiru. Naprimjer, danas jako puno radimo o velikim e, govorimo o velikim kapacitetima Kine kada je riječ o proizvodnji što naravno ima implikaciju u Europi i države članice su se jako puno mobilizirale u metalurškom sektoru, a metalurški sektor je tipično muški sektor, a opet s druge strane imamo sektor u kojima se događa socijalni dumping i okolišni dumping u Kini koji uopće nisu uzeti u obzir kada u državama članicama, a ne samo u državama članicama već i među sindikatima. Jako je važno senzibilizirati sindikate na rodena pitanja i ne dati prioritet uvijek sektorima koji su tipično muški sektori, već trebamo imati širi pristup. Kada bismo otvorili to pitanje u državama članicama, jednostavno bismo imali više sektora kao što je na primjer tekstilni sektor koji je također bio suočen sa velikim restrukturiranjem. I treba na neki način osensibilizirati države članice na ova pitanja, na pitanja roda. Zatim, načini funkcioniranja ovog fonda. Uspjeli smo uspjeli smo privući mlade ljude i od mladih ljudi učiniti ciljnu publiku. Kada je riječ o restrukturiranju muškog sektora, e, ciljna, ciljna javnost e, e, koja se odabire da bi se obrazovali ljudi je zapravo muška, muška javnost, to su, to su, to su uglavnom muškarci i kada zapravo vodimo takve, provodimo osposobljavanje, treba uzeti u obzir da se u osposobljavanje neće uključivati isključivo muškarci, već da se treba uzeti u obzir i rodna ravnopravnost, odnosno uključiti i žene. Zatim trebamo imati proaktivni pristup, vrlo često se pitanje restrukturiranja e, rješava post festom, dakle kada je prekasno, kada su već izgubljena radna mjesta i jedina mogućnost je tada zatražiti od radnika da napuste regiju zato što se regija nije priorijentirala u druge sektore. Dakle, ovaj fond e, treba biti iskorišten za regionalnu reorientaciju među druge sektore i naravno obučiti i osposobiti žene za otvaranje radnih mjesta. To mi se čini dobrom alternativom. Evo to su naši prijedlozi. Hvala. <clears throat> Marija Arena. Daugiau. Hvala. Hvala Marija Arena. Um, nitko drugi ne traži riječ koliko vidimo. A, oprostite gospođe Marke. U ime gospođane za Boske, e, ovo je njezina izjava o izvješću, e, pa ću citirati e, predsjednice kolege kao izvjestiteljica o za ovo izvješće. Želim dati nekoliko kratkih primjedbi ovom nacrtu mišljenja. Prvo želim se zahvaliti gospođi Lenkovićute Lenkovićute, na nacrdu teksta e, mišljenja vrlo je koristan, snažno podržava mišljenje da je važno da, europski, e, e, da ta uredba obrati više pozornosti na žene koje imaju dužnosti brige za druge. Velika većina tih žena su majke koje rade, brinu za djecu, kao što se ističe u nacrtu i većina nema zemljopisnu fleksibilnost, ne mogu s lakoćom imati koristi od odredbi koje omogućavaju mobilnost radne snage, E, te majke ili preciznije obitelji s malom djecom e, e, trebaju dobiti potporu ako izgube posao. Istina je da su nam potrebni bolji podaci o korisnicima GF-a, ali to ćemo dobiti samo ako prestanemo govoriti o rodnim profilima, a zapravo jasno mislimo da razlike između muškaraca i žena. E, koji puta je korisno koristiti izraz rod ili rodni e, kako bi međutim kada želimo ako želimo jasnu sliku dobiti koliko žena koje brinu o drugima su dobile naknadu zbog gubitka radnog mjesta jer znamo da je e, takav utjecaj gubitka posla najjači na maj, za majke i djecu s, s malom djecom zato e, zahvaljujem gospođi što e, nas stalno e, podsjeća na postojanje obitelji. Nadam se da će ovaj odbor stalno na to podsjećati jer je prava rodna ravnoteža moguća samo kada shvatimo da je obitelj i briga za djecu barem jednako toliko važna za društvo kao i produktivnost i zapošljavanje. A želim se u ime kluba pridružiti gospođi Panovićuke e, u njenoj potpori za poduzetništvo i samo zapošljavanje e, uz malo pomoći i ohrabrenja obiteljska poslovi mogu pronaći rješenja za majke i obitelji. Hvala lijepa. Hvala. A sada dajem e, riječ gospođi Armstrong. E, mene je e, izvjestiteljica u sjeni iz zelenih zamolila da i ja prenesem njeno mišljenje. Prvo zahvaljujemo izvjestiteljici na ovom nacrtu mišljenja. To je dobra osnova za raspravu. Za zelene najvažnije zahtjev u mišljenju je da što je više moguće e, jednako koristi od te pomoći GFA imaju muškarci i žene. Znamo da je kriza nerazmjerno pogodila žene i to treba biti uključeno u mišljenje. Više treba pozornosti dati mladim ženama kod ponovnog pronalaženja radnog mjesta. Možda se previše usmjerava ovdje na brigu za druge. Naravno, e, takva e, rješenja su najvažnija za e, djecu, za žene, ali to nije jedini vid EGF-a koji je važan za žene. Hvala. Hvala. A sada gospođa Slim. E, e, za prilagodbu globalizaciju Samo želim ovog fonda na, na odboru za gdje i raspravljamo i dodeljujemo ova sredstva Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, htjela bi reći da je vrlo uh, uh, važno da, da ovaj novac... A, Šlabejci, prošao, there are some technical problems with the interpretation. Is, is it okay? Okay? Htjela bi upozoriti da ovaj novac dođe do onih koji planiraju sve ove prekvalifikacije vrlo, vrlo pozno, tako da bi morali da ovdje kao odbor za FEM upozorimo da na komisiju da upozorimo da se ovaj postupak debirokratizacije um, da bude, da bude kraći, tako da će doći novac do onih koju načrtuju prekvalifikaciju radnika brže, tako će biti i učinki veći. Hvala. Ačiū. Daugiau nebus norinčių pasisakyti, tuomet e, kaip nuomonės pranešėja aš. A, a, za, hvaljujem. Kao izvjestiteljica sada želim zahvaliti svim kolegama koji su govorili. Mislim i očekujem da ćemo imati produktivnu suradnju sa izvjestiteljima u sjeni. A, E, i da ćemo e, izraditi vrijedno mišljenje u ime odbora. Rok za amandmane je 23. ožujka u 4 poslje podne u 16 sati, a glasovat će se 18. i 19. travnja. Hvala vam još jednom. I sada pričekajmo minutu ili dvije, koncentrirajmo se točno u 10 sati. E, počet ćemo glasovati prema dnevnom redu.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 Kao što sam rekla, htjela sam predstavljati svog kolegu, ali sam zaboravila svoju glasačku karticu. Možda ćete moje glasovanje tizanjem rukom uzeti u obzir. Ja. So, uh, uh Počinjemo s glasovanjem. Prvo nam je glasovanje o o direktivi za zapošljavanje. Izvjestiteljica Mihajla Šojdrova. Amandman 27 za. Protiv. Suzdržani. Prihvaćeno. Amandman 28 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 29 za, protiv, suzdržani. Mislim da ćemo morati provjeriti. Okay, ja, Yeah, yeah, yeah. A ah, ja, vote is closed, yeah. Vote is open. Glasovanje je otvoreno. Usvojeno. eh, amandman 30. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 31. U dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti. Morat ćemo glasovati elektronski, moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 37 za, protiv, suzdržani, usvojeno Moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Kompromis četiri za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 43 za, protiv, suzdržani, Usvojeno. Usvojeno. Amandman 44. za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 45. za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. odbija se. Kompromis pet za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 52 za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. Amandman 53 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 55. 54. za. Protiv suzdržani, usvojeno. Amandman prvi u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Molim vas, provjerimo. Otvaram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Odbija se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 3 za. Protiv. Suzdržani. Odbacuje se. Amandman 4 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 5 za. Protiv. Suzdržani. Moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman šest Za. Protiv. Suzdržani. Odbacuje se. Amandman sedam Za. Protiv. Suzdržani? Odbacuje se. Amandman 8 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 1 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 15 za. Protiv? Suzdržani? Odbacuje se. Amandman 16 za protiv, suzdržani, morat ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje, zatvaram. Odbacuje se. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, e, suzdržani, usvaja se. Amandman 25 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Glasovanje otvoreno. Za, glasovanje zatvoreno. Odbacuje se. Amandman 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada E, e, pojedinačno, poimenično glasovanje za mišljenje. Otvaram e, glasovanje i zatvaram glasovanje. Usvojeno. Hvala i čestitam. And now it will be three sets for our gender mainstreaming amendments. Sad imamo amandmane za gender mainstreaming. Rodno svješna politika i imamo također e, za zika virus glasovanje. Amandman 1 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, Usvaja se. E, drugi dio za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 3 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani. Provjeram. Otvorim glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5, drugi dio, e, ispričavam se, u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Nadalje, e, Dakle, sada imamo borbu protiv terorizma, amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se, amandman 5 za, protiv, suzdržani, usve se. Zatim šesti amandman u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržano, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usve se. Sedmi amandman za, protiv, suzdržani, usve se. Amandman jedan za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I napokon amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sljedeća točka dnevnog reda je e, amandmani e, za odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Riječ je o socijalnoj uključenosti i integraciji na tržište rada. Amandman 1 za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman 2 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, morat ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. I peti amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Hvala lijepo na glasovanju, to je sve.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 Gerai, kolegos, mes tęsim mūsų posėdį, we will continue our meeting. Drage kolege, nastavimo s radom. Vrlo kratko. Željela sam predstaviti i pozdraviti osobe koje će sa mnom otići u posjet u sindikata metalaca u Švedskoj. Evo tu je kolegica koja je sa mnom, koja je došla iz moje rodne zemlje, koja se bavi se ovim pitanjima. Dakle, ona će biti ovdje s nama cijeli tjedan i saznati nešto više, učiti nešto više o Europskoj uniji. Hvala lijepo. Slažem se da je jako važno e, pitanja o rodnoj ravnopravnosti što šire rasprostraniti unutar Europske unije, izvan Europske unije i zato pozdravljam naše goste koji će biti s nama ovaj tjedan ovdje, a sada predlažem da nastavimo s poslom. E, sljedeća točka dnevnog reda je provedba konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom uz poseban naglasak na zaključnim zapažanjima konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. Razgovarat ćemo o nacrtu mišljenja i sad ću dati riječ izvjestiteljici Roza Estaras Feragut. Izvolite. Muchas gracias, presidenta. Puno hvala predsjedateljice. Evo, bit ću kratka. Vi znate da se 2008. usvojila ta konvencija i potpisala je sama Evropska unija. To je konvencija o pravima osoba s invaliditetom. To je prvi pravni tekst o ljudskim pravima e, koje potpisuje Evropska unija i zato to čini dio njezinog e, pravnog zakonodavstva te je obvezna poštivati ga i pridržavati se. U toj konvenciji se traži da se E, e, znači da se poprati provedba i to je napravljeno. I ovo ljeto će narod, Ujedinjeni narodi e, su izdali preporuke o tome da vide kako države članice i sama Europska unija uspjeva u provedbi konvencije. Ono što je određeno, a to je da mi moramo nastaviti znači izvješće na vlastitu inicijativu, znači E, i to vezano uz uz izvješće koje treba komisija podnijeti Ujedinjenim narodima do rujna 2016. Dakle, je li to zapravo strategija o ravnopravnosti muškaraca i žena ili prvenstveno o osobama s invaliditetom? Dakle, ne postoji u toj konvenciji posebni odjeljak za žene e, s invaliditetom. I u svim strategijama za ravnopravnost spolova je prisutna ta rodna perspektiva. Još jedna tema je ta da se u e, samom vijeću odblokira direktiva o diskriminaciji koja od 2008. nije postigla napredak zato što su neke države blokirale tu direktivu. A treće, mi želimo pozvati na to da se i e, neke države članice pridruže Istanbulskoj konvenciji što do sada nije napravljeno, a to je za borbu protiv nasilja nad ženama. Također želimo i veću uključenost žena na tržištu rada i želimo također da e, komisija obrazloži u svom izvješću koje su smjernice i podrška ženama s invaliditetom da se uključe u tržište rada, budući da postoji jako puno organizacija i država članica koja još uvijek nisu napravile razumne prilagodbe kako bi se e, poštivale odredbe iz konvencije. Također želimo i e, e, postići promjene u edukaciji, to bi trebalo biti uključivo obrazovanje gdje E, će se dati prioritet e, tim e, osobama koje pripadaju toj zajednici, da se to gleda kao ne, ne, ne kao nešto negativno. Također ugovor iz Marakeša koji se tiče slijepih osoba također bi trebao biti potpisan i potičemo države članice da i to usvoje. Mi kao odbor e, za pravna pitanja, također Europski parlament, želimo potaknuti to pitanje na plenarnoj, na plenarnoj sjednici, ali neke države članice unutar vijeća također blokiraju pitanje kada je riječ o ugovoru iz Marakeša. E, mi bismo trebali nadzirati svake godine e, da je Europski parlament zaista jedan od članova tog nadzornog odbora za provedbu konvencije i trebamo se bolje koordinirati koordinirati. Imamo e, dva okvira unutar kojeg možemo funkcionirati, a to je Europski ombudsman, e, nakon toga imamo Europski e, parlament, imamo različite odbore, ali bitno je da se svi zajedno koordiniramo zato što je to transezalno pitanje. To nije samo pitanje žena, to je pitanje žena, prometa, obrazovanja, rada, digitalnog doba i potrebna je koordinacija na svim razinama kako bismo mogli provesti tu konvenciju Ujedinjenih naroda. To je jako jako bitno da uspijemo aktivirati sve transverzalne mehanizme. Također je bitno osigurati e, borbu, učinkovitu borbu protiv nasilja nad ženama. To je jedan od stupova. I ono što ćemo mi dati kao amandmane, podnijeti kao amandmane će definitivno poboljšati taj tekst. Ja sam izvjestiteljica u e, odborima e, Peti i Juri i također mislim da e, ćemo u svakom od tih odbora e, se potruditi da taj zapravo to završno izvješće bude zaista od velike važnosti i učinkovito. Hvala gospođo Ferakut. A sada gospođa Ana Gut. Hvala lijepo. SID bi želio zahvaliti izvjestiteljici. Smatramo da je ovaj prijedlog jako dobar. Ja se svakako slažem s izvjestiteljicom da je strašno da zakonodavstvo protiv diskriminacije nije provedeno, iako je to pitanje o kojem se raspravlja već jako puno to je, godina. To je jako važno zakonodavstvo, jako su važni propisi koji bi promijenio što šta u životu osoba s invaliditetom. Zato trebamo nastaviti vršiti taj pritisak. E, također e, poziv e, za, na pozivanje potpisivanje Istanbulske konvencije također je jako važan. Još nekoliko komentara samo. Naime, u prijedlogu postoji nekoliko elemenata nekoliko točaka gdje je riječ o seksualnom iskorištavanju. Mnoge osobe koje pate od invaliditeta se seksualno iskorištavaju. Nisu samo izložene nasilju, već i seksualnom nasilju zato ću u tom smislu iznijeti i jedan, podnijeti jedan amandman. Naravno ne bi se smjelo dopustiti korištenje novca Europske unije kako bi se doprinjela doprinjelo institucionalizaciji, e, trebalo bi se zapravo doprinijeti integriranju ljudi u društvo, ali to je drugo pitanje. Osim toga, mislim da je ovo, da je ovo dobar prijedlog, dobar tekst. Moramo pokazati preuzeti veliku odgovornost spram naših država članica e, dakle prema državama članicama, osobito kad je riječ o konvenciji, Istanbulskoj konvenciji, ugovor iz Marikeša i potpisivanju i ratificiranju svega toga. Hvala lijepo. Jana Žnjetnjac. Zahvaljujem. I ja ću također biti kratka. Evo ono što želim, a to je prije svega zahvaliti izvjestiteljici na sjajnom tekstu koji je sastavila. E, znači, imam malo prostora i teško je reći sve ono što želimo reći u toliko malo redaka i zato ćemo mi iskoristiti tu mogućnost da upotpunjavamo amandmane za to izvješće. Evo, sada bih se htjela da u ovom izvješću da se osvrnemo i na potrebe za prigodnim obrazovanjem i to kroz e, osposobljavanje, kroz obrazovanje. Mi smo ti koji možemo zajamčiti da ne po postoje diskriminacije protiv osoba s invaliditetom. Zato mislim da je ključno govoriti i o nasilju koje se vrši nad osobama s invaliditetom. Nažalost, znamo da se to ne događa samo u e, različitim institutima, nego također i u kućnom okruženju, u obiteljima gdje postoje osobe s invaliditetom koje postaju žrtve nasilja. Ne smijemo zaboraviti na te osobe, ne, ne smijemo zaboraviti na te žrtve. Htjela bih još jednu stvar vidjeti u tom tekstu, a to je ideja da zajamčimo najbolje moguće interese djece, maloljetnih osoba. Dakle, moramo govoriti i o maloljetnicima s invaliditetom, zato što, nažalost, u mnogim državama ta djeca se gledaju kao teret, njih se stavlja u posebne škole, iako bi mogli biti integrirani i u klasične normalne škole umjesto da budu u obiteljima i da žive sa svojim obiteljima, oni zapravo se stavljaju u institucije. Mi moramo ojačati tu ideju, moramo senzibilizirati države članice kako bi osigurali potporu takvoj djeci te institucijama koje potpomažu obitelji sa takvom djecom, ali na način da ne uništimo te obitelji koje imaju djecu sa, sa invaliditetom. Vrlo često obitelji se e, podijele i rasjepkaju, znači puknu jednostavno zbog problema e, koje donose se djeca s invaliditetom. Nadam se da ćemo moći nastaviti suradnju, evo to su bila moja glavna zapažanja. Hvala, gospođa Jimenez, izvolite. Eh, si, eh, Ja sam jako htjela zahvaliti izvjestiteljici Dakle, cijenim zaista e, sav njezin posao, ne samo unutar ovog odbora, nego također i unutar drugih odbora. Dakle, e, kao što znamo, invaliditet je jedna transverzalna tema koja dotiče sve aspekte života i e, drago mi je što se to provlači kroz e, nekoliko različitih odbora, jer ovdje govori govorimo zapravo o borbi za zaštitu osoba s invaliditetom. A ovo ovdje e, je jedan važan korak u toj borbi i iza nje naravno će stajati cijeli Europski parlament. Dakle, ja mislim da je to izvješće koje će biti zaista potpuno izvješće i bez obzira na to što nemamo puno prostora možemo staviti malo stvari, malo riječi, zato se slažem sa govornicom koja je govorila prije mene, a to je da bi bilo bitno napomenuti tu taj aspekt djevojaka, znači e, djece, djevojčica i dječaka, znači maj, e, E, maloljetnika koji su posebno ranjivi. Također i kada govorimo o ženama s invaliditetom, vrlo često se u mnogim zemljama ne prihvaćaju njihova prava, e, ne omogućuje im se da se e, udaju, da imaju jednaka prava jer na neki način kada netko ima invaliditet onda se smatra da je on mentalno oštećen i vrlo često zbog tih predrasuda im je teško napredovati, a zakonodavstvo u tim državama je presloženo i ne osigurava, im jednake prilike za napredak. Također ovdje povlačim i gospodarsko pitanje, financijsko pitanje. Puno puta osoba s invaliditetom je često siromašna nije to uvijek slučaj, ali ponekad im treba i potpora kako bi se mogli normalno integrirati u društvo. E, često se, e, često se neke institucije odriču odgovornosti kada bi trebale pružiti potporu. I zato je jako bitno da sve države potpišu Istanbulsku konvenciju i bitno je osigurati tim osobama pristup tržištu rada. Na taj način će se osobe osjećati korisni, korisnima. Ja mislim da ćemo pokušati poboljšati ovaj tekst, možda će nam pasti još nešto na ali mislimo da je zapravo već i ovaj tekst do sada poprilično kompletan. Još bi jednom htjela zahvaliti izvjestiteljici. Uh, hvala, hvala gospođo Jimenez. A sada dajem riječ komisiji, izvolite. Hvala. Vrlo kratko. Želim zahvaliti ovom odboru na preporukama i izvješću, odnosno mišljenju e, koje je jako važno za provedbu konvencije. Nadalje, želim ponoviti e, obveze odbora, odnosno komisije da e, provede zaključke odbora za prava osoba s invaliditetom i želim vas uvjeriti da nam je jako važno poboljšati e, rodnu perspektivu u provedbi tih akcija, baš kao što je to odbor i naglasio. Hvala lijepo. Thank you. Uh, thank you. And now... Hvala. Gospođa sad ima riječ. Puno hvala svim e, koji su se javili za riječ i također ovoj e, bez, odnosno e, toj prisutnosti komisije koja evo na sreću je uspjela s nama lijepo surađivati u svim pitanjima vezanim uz invaliditet. Kada govorimo o, o radu, o socijalnoj inkluziji, o digitalnom dobu, moramo stvoriti drugačiju, manje stereotipnu sliku o tim ženama s invaliditetom. Moramo razmotriti inicijativu za žene s invaliditetom i to je veliki izazov e, za ovaj odbor. Žena s invaliditetom, kao što sve znate, e, ima dvostruki hendikep, dvostruki invaliditet. Zašto? Zato što prvo ima taj invaliditet, odnosno hendikep što je žena i drugo što je, ima zaista neki invaliditet. Svi se slažu sa konvencijom i istina je da moramo vidjeti kakva je bila provedba konvencije UN-a u državama članicama. A E, ta provedba konvencije je nešto što je moglo proći puno bolje, jer je prošlo gotovo deset godina od 2008. a nismo uspjeli e, napraviti niti oformiti nikakvu strategiju vezanu uz žene s invaliditetom. To nam je nešto što nas može potaknuti da porazmislimo je li neke stvari bilo potrebno napraviti na drugačiji način. I zato Ujedinjeni narodi traže da se revidira ta konvencija, odnosno provedba te konvencije. Dakle, prošlo je osam godina, ali još uvijek nije napravljena prilagodba u nacionalno zakonodavstvo na svim razinama. Evo, ja sada samo želim e, vas potaknuti sve e, da to e, napravimo kako treba. Podnesite amandmane 26. ožujka, molim. I jasno mi je da možete evo napisati zapravo malo u smislu da imamo samo jedan papir, jedan list papira na koji možemo napisati naše mišljenje, pa molim vas da sažmite vaše amandmane. Pasisakė, aš tik noriu priminti, kad, kaip ir sakė pranešėja, Hvala lijepa. Želim vas sve podsjetiti da je rok za amandmane 29. ožujka u 3 sata popodne u 15 sati. E, želim vam puno sreće. I sada mislim da možemo krenuti na zadnju točku dnevnog reda. dosta smo brzo e, radili. I danas e, naš odbor je domaćin izaslanstvu ženskih zastupnica u parlamentu u e, Moldovi. E, zamjenica predsjednika parlamenta Moldove, gospođa Palihovići je ovdje, drago mi je što vas sve danas vidim ovdje, zaista mi je drago što ste nas posjetile, važno je e, da razmijenimo e, mišljenja ulozi žena u politici, ne samo u državama članicama Europske unije, nego i izvan Europske unije, osobito kada govorimo o susjednim zemljama, to je vrlo važan vid, Mislim e, da e, su te, ti razgovori su vrlo važni jer su baš u pravo vrijeme, u vrijeme kada naš odbor izrađuje izvješće o pravima žena u državama istočnog partnerstva i drugim susjednim zemljama. Dakle, zato bismo rado čuli vaša mišljenja o situaciji u kojoj se nalaze žene, o sudjelovanju e, žena u politici, u donošenju odluka i o svim drugim e, problemima s kojima smo suočene u primjeni načela rodne jednakosti u svim područjima. Jako nam je važno to čuti, drago mi je da ste nam došli u posjetu ovdje u Europski parlament. I sada e, želim dati riječ gospođi Lilijani Palihovići, e, zamjenici predsjednika parlamenta Moldove. Izvolite, imate riječ, e, poštovana gospođa predsjednice, članovi odbora. Hvala vam na ovoj prilici da nas budemo ovdje na sastanku odbora i da damo svoj doprinos, svoje informacije e, o razvoju europskih politika prema pravima žena. Danas e, smo mi ovdje iz zaslanstva Moldovskog parlamenta, sedam žena zastupnica koje su članice koordinacijskog e, vijeća platforme Žena i mir koju smo osnovali u našem parlamentu. E, dugo nam je trebalo e, da osnovimo takvo tijelo u našem parlamentu, to je po prvi puta od 25 godina nakon naš, neovisnosti naše zemlje, da smo E, e, naše zajedničko nezničko po e, žena zastupnica iz različitih političkih stranika stranaka suglasili smo se da moramo raspraviti o onome što nas spaja da zastupamo pitanja koje će poboljšati život žena u Republici Moltovi. Spomenuli ste da danas trebamo razgovarati o sudjelovanju žena u političkom životu E, ali e, ne samo o tome, jer da bismo došli do sudjelovanja žena u političkom e, životu, prvo moramo riješiti neke druge probleme da žene više sudjeluju, da su posvećenije, da su vjerenije u svoju moć i sposobnosti kako bi utjecale na odluke u zemljama, u zajednicama u kojima žive. Danas e, sam ovdje sa svojim, e, svojom kolegicom, gospođom Buligom. Ona e, je iz demokratske političke stranke, ona je predsjednica odbora za europsku integraciju i vanjsku politiku, gospođa Čabanuš, zastupa klub liberalnih demokrata. On je u odboru za mladež, sport, masovne medije Sljedeća zastupnica je iz liberalnog kluba e, i članica je odbora za vanjsku politiku i europske integracije. Gospođa Balmoš e, je nezavisna zastupnica u parlamentu, članica odbora za socijalnu zaštitu. Tu je gospođa Domenti, ona je predsjednica odbora za socijalnu zaštitu i zdravlje. Gospođa Dolinca zastupa e, e, e, politički klub socijalista zastupnica u pravnom odboru parlamenta. Želim vam zapravo ovim predstavljanjem kolegice pokazati da smo ovdje došli i, da zastupamo sve političke klubove u Moldovi, iako imamo različita, politička stajališta, ipak E, naime e, velika većina e, političkih klubova i stranaka ustre na tome da idemo putem, europskim putem demokratizacije, neki se protive europskoj integraciji e, modove, no oni su dio našeg izaslanstva i oni sada imaju priliku shvatiti da jedina, jedina šansa naše zemlje e, da imamo snažno partnerstvo sa Europskom unijom i da nastavimo provođenje europskih vrijednosti u našoj zemlji. Ukratko ću nešto reći o našoj platformi. Mi smatramo da e, se u Moldovi zapravo već 25 godina borimo da imamo više žena u parlamentima kako bismo više utjecali na odluke našeg parlamenta. No, još uvijek imamo samo 22%, e, samo 20% zastupnica. E, protek iz nekoliko godina jako puno radimo na promicanju izmjene nacionalnog zakonodavstva kako bi se uvele obvezatne kvote za sudjelovanje žena. U ovom trenutku u parlamentu E, na drugom je čitanju nacrt zakona kojim se predlaže uvođenje, e, e, predlažu se ti amandmani, izmjene i dopune zakona, naša platforma pregovara e, o glasovanju sa političkim klubovima jer mi smo podnijeli neke amandmane na taj nacrt koji je podnijela vlada o uvođenju ovisnih kvota od 40%. U parlamentu smo mi dali neke amandmane od 35-50% mi zastupamo e, stajalište e, e, o kvoti koju će podržati većina zastupnika kako bi se to doista unijelo u zakonodavstvo jer kako mi to shvaćamo ta izmjena i promjena u ponašanju političkih stranaka neće do nje doći ako se ne uvedu obvezatne kvote. Možda kroz neko razdoblje E, možda će to e, s vremenom postati uobičajeno i možda ćemo tada doći e, do trenutka kada to više neće biti potrebno zakonodavstvu. Ali mi želimo da ta kvota bude tu ne samo da postoje kvota nego da se i žene stavljaju na liste političkih stranaka. E, neke stranke imaju više od 30% e, žena na listama, e, glasačkim listovima, ali nisu na onim mjestima gdje zapravo mogu realno i dobiti glasove za ulaz. One su u drugom donjem dijelu liste gdje zapravo i neće proći. No, dakle, jedan od ciljeva naše platforme je da radimo sa našim zastupnicima u parlamentu iz različitih političkih klubova kako bismo u kratkom roku dobili, e, pribavili glasove za taj dokument. Isto tako, još je jedan cilj e, naše platforme utjecati, doprinijeti e, promjeni mentaliteta e, stanovništva. E, ne možemo očekivati da će se više žena biti zabrano u parlament ako društvo još uvijek smatra da je mjesto ženi u kuhinji, a ne u procesu donošenja odluka. Imamo neke brojke, jedne ankete provedene u Republici Moldovi, iz, koje, iz kojih se vidi da ako 79% e, e, e, ispitanika smatraju da je mjesto ženi u kuhinji, da ne treba sudjelovati u donošenju odluka. Taj dio stanovništva još uvijek smatra da žene nisu spremne natjecati se za mjesta na visokim položajima Čak iako u Moldovi imamo mnogo obrazovanih žena, ako usporedimo broj studenata na sveučilištima, moramo reći da eh, eh, velika većina studenata na sveučilištima su žene. No kada govorimo o položajima, onda imamo obratnu situaciju i to je pitanje e, pojmanja, razumijevanja, shvaćanja e, i to je isto tako zadatak naše platforme. Imamo dobre komunikacije sa civilnim društvom, nevladinim organizacijama koje rade na tom pitanju i želimo da naše žene iz parlamenta budu vidljivije da e, iznalazimo rješenja za probleme s kojima su suočene žene i ljudi u Moldovi E, tako ćemo steći više povjerenja e, ljudi i promijeniti mentalitet e, stanovništva. Malo smo vidjeli neke promjene u brojkama u usporedbi sa 2010. i to upravo zahvaljujući aktivnostima koje smo provali prošle godine. Naprimjer, 2010. godine oko 67% ispitanika smatralo je da je zadatak odnosno da samo žene mogu odgajati djecu, a da to ne mogu raditi muškarci, da muškarci nemaju dovoljno sposobnosti e, e, da to rade. 67 ljudi je to smatrao danas, imamo 80 ljudi koji smatraju da muškarci to mogu. I e, ta promjena te percepcije nastala zbog toga što smo mi ishodili izmjenu zakonodavstva E, jako puno smo argumenata iznosili u javnosti, u medijima s e, kojima smo, e, u kojima smo pokazali da da roditeljski dopust nije samo za žene nego i za muškarce da mogu odgajati djecu podizati djecu i da treba imati istu priliku da imaju vremena da sudjeluju u odrastanju svoje djece to je dovelo do promjene e, percepcije javnosti, a to znači da moramo biti vidljivije, da moramo slati snažnije poruke javnosti o tom pitanju. Aktivnost koju planiramo organizirati kao platforma u ožujku ove godine, 28. ožujka je jedan javni forum koji ćemo organizirati o pitanju žena Umor, umorili smo se e, već o raspravljanju o ženskim problemima bez ikakvih rezultata. Ponekada vidim da se to događa i na međunarodnim konferencijama. Dolazimo, razgovaramo, e, govorimo koji su problemi, a doma kod kuće e, vlade uopće ništa ne poduzimaju. Smatramo da moramo promijeniti pristup na našem forumu jer ove godine platforma će organizirati ovaj forum E, imat će devet radnih skupina, odlučili smo e, organizirati radne skupine prema problemima, otvorenim pitanjima e, s kojima su suočene različite skupine žena u Moldovi. Imamo skupinu žena pogođene HPV-om, probleme zaposlenih žena, žena izabranih kao lokalne vijećnice, okružne vijećnice, dakle kakvi, s kakvim problemima su one suočene i kako e, e, e, one sudjeluju imamo skupinu o integraciju tržišta rada usmjerenu na žene koje dolaze iz inozemstva. Znate da imamo veliki broj moldovaca koje rade u inozemstvu i naša komunikacija došla je do toga da se one zapravo žele vratiti, ali sad su suočene sa problemima u Moldovi sa integracijom u tržište rada, osobito sa integracijom njihove djece u moldovski obrazovni sustav. Mi smo odlučili e, osnovati takvu radnu skupinu da se rasprave ta pitanja i da e, e, onda dođemo do toga koje konkretne akcije trebaju poduzeti vlade i parlamente. To ćemo učiniti na tim radnim skupama skupinama. Zamisao je e, da se na e, taj forum pozovu svi vođe političkih klubova danas u parlamentu. Oni e, trebaju razgovarati sa zastupnicima svih radnih skupinama. Svaki vođa će imati 40 minuta za svaku radnu skupinu ti vođe trebaju e, e, reći kako će konkretno sudjelovati, što će oni učiniti tijekom jedne godine kako bi pridonijeli iznalaženje rješenja za probleme tih skupina. Za godinu dana e, organizirat ćemo sljedeći forum, pozvat ćemo te političke vođe da kažu javnosti što su učinili u parlamentu E, e, kao potporu ženama i koliko su konkretno doprinijeli rješavanju problema žena. Želimo e, da političari više sudjeluju, da budu odgovorni prema pitanjima, ženskim pitanjima. Isto tako imamo i program mentorstva. U našoj platformi želimo imati više mladih žena koje sudjeluju u ovim procesima, koje uče od nas e, što mi radimo, kako radimo u parlamentu, te im isto tako e, želimo prenijeti taj borbeni duh E, i tu, e, e, tu, tu zamisao da budu dio tima žena za bolji život ljudi u Moldovi. Hvala vam lijepa. Evo, rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja. Iš viso širdies i Lilijana i Paliković. Puno hvala. Puno vam hvala. Lilijana Palihovići na vašem pregledu situacije u kojoj se nalaze žene u vašoj zemlji. A sada bih pozvala članove našeg odbora na raspravu. Gospođa Danzila. Hvala vam. Pažljivo sam slušala što je naša kolegica iz Moldove govorila. Vjerujem da se većina nas može identificirati sa situacijom s kojom se suočavaju žene u Moldovi. Unutar našeg odbora razgovarali smo, ali isto tako u Europskom parlamentu o promicanju žena, ali ne samo u politici, nego i u znanosti, u područjima istraživanja i u drugim aktivnostima. Svim onim područjima u kojima se žene susreću sa preprekama i jako je važno napraviti napredak po tom pitanju. Treba naglašavati promicanje ženskih kvota i suradnju između svih stranaka. To je nešto što želim naglasiti. Sve stranke govore o promicanju žena i ženskih prava, ali kada treba nešto učiniti konkretno, onda se nailazi na probleme. Stoga, vjerujem da treba postojati u tom smislu jedinstvo među strankama. I e, prije nego što počnemo donositi propise o ovim pitanjima, i to vam govorim zato što dolazim iz Rumunjske, mislim da bismo trebali napraviti korak naprijed u vlastitim strankama. Ja sam predsjednica socijaldemo, stranke žena socijaldemokrata u Rumunjskoj. Dala sam prijedlog za rezoluciju ovog ljeta i u toj rezoluciji zatražila sam barem 30% kvote žena u politici. A kada govorimo o politici, ne mislim samo na parlament, već i na lokalnu i regionalnu vlast. jer se tek tada mogu donositi prave odluke za žene u našim državama. Rezolucija je u našoj stranci bila prihvaćena pa su onda žene u drugim strankama podnijele sličnu vrstu rezolucija. Stoga vjerujem da bismo mogli sada implementirati sve te aspekte u jednom zakonodavnom prijedlogu na europskoj razini. Mislim da je jako važno da imamo što više žena je moguće u politici i to treba se gledati sa dva stajališta. S jedne strane e, trebamo shvatiti da su žene hrabre i da bi one same trebale istupiti i uključiti se u politiku jer su žene još uvijek vrlo nesklone uključivanju u politiku. A zatim e, trebali bismo e, upustiti su u jednu zajedničku borbu svih žena iz svih političkih stranaka kako bismo povećali sudjelovanje žena u politici u onim, ženama, u onim zemljama koje su suočene s takvim problemima. I Rumunjska i Moldova, ali i Bugarska i druge zemlje, za sve te zemlje kvote predstavljaju jedino rješenje. Jedino rješenje koje imamo kako bismo promicali ulogu žena u politici. Pristup donošenju političkih odluka, to će se to bi moglo poboljšati život mnogih žena, bez obzira bavili se one poduzetništvom, znanošću, obrazovanjem, rural, ruralnim razvojem i tako dalje. Žene najbolje razumiju žene kada je riječ i o karijeri i o obitelji i o odgajanju djece. Vjerujem da postoje kolege koji se ne slažu u vezi sa pristupanjem Moldove Europskoj uniji, ali sve bi kolege bez obzira na svoje stajalište trebale prihvatiti e, ciljeve Moldove kada je riječ o temeljnim pravima, o pravima žena i o svemu onome što sve obitelji bilo, e, gdje god one bile žele za svoju obitelj i za sebe. Mnoge stvari bi se još ovdje mogle dodati, ali mislim da je prisutnost e, naših kolega iz Moldove i njihov pristup Dakle, njihova, njihova prisutnost ovdje je važna, a njihov pristup je sličan onome što mi želimo za žene u našim zemljama. Zajednički, kroz plodonosnu suradnju, mislim da možemo napraviti korek naprijed. Jer je taj korek važan i za nas i za žene koje se ugledaju na nas i koje se od nas očekuju ne samo verbalnu potporu već i konkretne mjere. Stoga bismo trebali raditi na propisima i još jedan puta vam želimo sve najbolje i veliko hvala. Hvala lijepo gospođo Dancila, a sada dajem riječ gospođi Kozlovski. Zahvaljujem. Dame i gospodo, evo želim čestitati našim kolegicama iz Republika Moldove. Hvala vam što ste danas došle ovdje. Evo, e, Znači, predstavnice e, različitih političkih e, e, grupacija u Moldovi nam pokazuju da ipak postoji nada i mi smo vidjeli u prethodnoj raspravi da je parlament taj koji je pomalo razočaran zbog sveopće situacije i zato je vaša prisutnost jako bitna. To nam ukazuje koliko je važna situacija žena, ne samo u vašoj republici, nego i ovdje među svima vama. Također je bitno pokazati koliko je važna važna, važno to jedinstvo među političkim silama u jednoj zemlji na svim razinama. Drago mi je što ste pokrenuli platformu. Također mi je drago i zbog e, činjenice da imate jako visoke funkcije u parlamentu. To je od ključne važnosti zato što smo mi žene vrlo često e, te koje se zadovoljavaju nekakvim e, srednjim zaduženjima, znači srednje, zaduženjima na srednjoj razini i e, zanimanjima, ali vrlo često e, da bismo zajamčili promjene, onda moramo e, preuzeti i visoke funkcije. Kada jednom dođemo do te visoke razine, onda moramo stvoriti kritičnu masu i solidarnost među ženama kako bismo mogli promicati one najvažnije teme koje su vezane uz rodna pitanja i spolnu ravnopravnost spolova. U Poljskoj imamo e, znači jedan čitav pokret e, žena feministkinja koje je zapravo izrodio tako da smo E, e, e, tako da smo postali jako utjecajni i smatramo da žene moraju sudjelovati u dijalogu o politikama koje se tiču žena. Govorili smo i o niskoj stopi plodnosti među ženama. To dolazi iz, znači to ne to, polazi od toga što nešto ne štima sa ženama, nego upravo zato što se neki aspekti politike kada je riječ o ženama jednostavno ne ostvaruju, ne provode. I bilo bi jako bitno da im se omogući da u potpunosti ravnopravno sudjeluju u e, svim zaduženjima. Evo, kada govorimo o tim ružičastim kvotama, Smatram da tvoje rješenja nisu jedina rješenja. Dakle, to nije baš savršeno rješenje koje se tiče žena. Ja smatram da su švedsko rješenje ili neka rješenja nekih drugih zemalja u Europi bolja, koji se ne temelje na ružičastim kvotama, nego na boljim rješenjima. Da, u svakom slučaju ta ružičaste, ružičaste kvote zapravo koštaju jako puno odnosno to ne košta jako puno. Tako se može privlači velika pozornost na žene, ali u tim državama u kojima e, novaca nema dovoljno, onda naravno da se poseže za tim rješenjima kao što su učaste kvote, jer to manje košta, ali neka druga rješenja bi bila puno učinkovitija. Idući e, tjedan ćemo u parlamentu imati skupštinu Euronest, za vrijeme pauze za ručak u utorak ćemo imati prvi e, forum za žene. To je recimo jedan popratni događaj na, tom forumu će biti prisutne i zastupnice iz iz eh, istočnih zemalja i zato eh, pozivam sve članice ovog odbora, također smo pozive postali i putem eh, e-maila, da prisustvuju u tom forumu. Hvala vam. <clears throat> rajević Hvala lijepo. A sada riječ ima gospođa Renke. Želim vam toplu dobrodošlicu. Nažalost, ne mogu vas gledati izravno. E, moram se e, složiti e, sa našim kolegicama. Kada govorite o situaciji žena u Moldovi, to me podsjeća na situaciju u kojoj se nalaze žene u mnogim europskim društvima. Kada ste, na primjer, govorili o izazovima vezanim za sudjelovanje u politici, pa izazovima vezanim za ravnotežu između privatnog i poslovnog života, mislim da mi zapravo vodimo sličnu borbu i mislim da je jako važno održavati ovakve mreže Htjela sam naglasiti tri stvari koj, o kojima mi trenutačno raspravljamo u ovom odboru. Radi se o tri zakonodavna prijedloga koje su podnesena i koje će biti predložena. A vi ste ih već dotakli, odnosno dotakli ste te teme. Prvo je žene u upravnim odborima, to je direktiva. Dakle, ovdje se ne radi samo o pitanju sudjelovanja žena u političkim tijelima, već i o sudjelovanju žena u donošenju ekonomskih odluka Želim vam vas zapitati imate li i vi, vodite li vi rasprave o takvim pitanjima, zato što moć našeg društva nije samo u parlamentima i u političkim strankama, već i u ekonomiji gdje također treba osigurati prisustvo žena. Druga stvar je ravnoteža između privatnog i poslovnog života. Zacijelo znate da trenutačno raspravljamo o takvoj direktivi, puno raspravljamo o reviziji direktive o porodiljnom dopustu i jedan od aspekata koje komisija želi dodati jest pitanje porodiljnog dopusta za očeve postave, vi ste govorili i o, o tome kako neki smatraju kako muškarci ne mogu podizati djecu. Podizati djecu. Jeste li možda razmišljali o tome da se i kod vas uvede porodiljni dopust za očeve? Jer je od, odgovornost podizanja djece također i odgovornost muškaraca. I posljednja stvar o kojoj možda niste dovoljno govorili, ali predstavlja jednu od najvećih prepreka u Europskoj uniji za rodnu ravnopravnost, a to je jaz u plaćama u nekim državama doista postoji strašna jaz e, između e, plaća između muškaraca i žena u Njemačkoj iz koje ja dolazim to je čak 22%. Kakva je situacija u Njemačkoj? Činite li nešto da se borite protiv toga? U Europskoj uniji je jaz između plaća muškaraca i žena već dovoljno velika, pa onda imamo i jaz između e, mirovina, onda imamo pitanje siromaštva među starijim ženama. Dakle, sve su to pitanja na kojima trebamo raditi kako bismo imali ravnopravnije društvo. I posljednje zadnja stvar koju ste djelomice spomenuli, ali mogli biste ući malo više u detalje. Rekli ste da također radite sa strankama. Ja smatram da e, političke stranke e, imaju e, ključnu ulogu u osiguravanju sudjelovanja žena u politici. Govorili ste o programu, programu mentorstva, govorili ste o kvotama. Imate li neke druge mjere ili mjerenja koje provodite sa ženama u drugim političkim strankama kako biste naravno promijenili tu situaciju. Govorili ste o tome kako se žene stavljaju na izborne liste koje nikad neće biti izabrane. Mi smo, mi, nama je to također poznato. Dakle, mi doista moramo raditi na osvješćivanju u političkim strankama i možda biste nam nešto više o tome mogli reći. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Gospođa Šujca. Žao mi što nisam na samom početku sudjelovala, ali željela sam na neki način dati doprinos ovoj raspravi. Moram e, kazati svoje osobno stajalište, sve što sam starija, sve sam sklonja kvotama. Možda vam se neće svidjeti to, ali bi se čini da su nažalost kvote jedini način kad govorimo o e, participaciji u politici, ali i u upravnim e, odborima trgovačkih društava slažem se s vama da su političke stranke ključ problema žena. Nažalost, nema dovoljne demokracije unutar stranaka, dakle unutar stranačka demokracija postaje glavni problem i to nije samo u Moldovi nego je to i u mnogim europskim zemljama i zato želim vas na neki način ohrabriti da budete što aktivnije da se pokušate nametnuti jer bez e, naše samosvijesti ženske vrlo će teško ići, ali moramo se izboriti za kvote jer mi se čini da je to ipak e, jedini način. Kad se radi o razlici u plaćama, to je također činjenica i zaista je za svaku osudu da se muški i ženski rad različito plaća, pa u jednoj Njemačkoj, kad govorimo o Njemačkoj, ali i ostalim zemlja, ja dolazim iz Hrvatske, također ima puno nepravilnosti, puno nejednakosti protiv kojih se zapravo kroz ovaj odbor i kroz drugo naše javno djelovanje želimo izboriti. E, žene u upravnim odborima je jedan veliki moram reći dobitak koji je ovaj odbor ali ne samo ovaj odbor nego gospođa Vivian reding koja je bila e, donedavna povjerenica europske komisije uspjela tu temu nametnuti kroz europsku komisiju europski parlament i mi smo usvojili direktivu o 30% žena i dalje radimo na tome ja mislim dok ne bude 50 50 da nećemo e, ne smijemo stati dok do tada moramo biti još uvijek aktivne Privatni i poslovni život, usklađenje, ravnoteža, to nije jednostavno. Po meni puno ovisi o bogatstvu neke zemlje, odnosno o ekonomskom razvoju neke zemlje, koliko ima razvijenu infrastrukturu. Kad kažem infrastrukturu, tu mislim, mislim na dječje vrtiće, tu mislim na jednostavnski rad u školama, tu mislim na sve ono što treba pratiti jedno društvo i tu je vrlo važan bruto društveni proizvod i ekonomski stupanj razvoja određene zemlje i tu moramo zapravo svi na tome raditi. U svakom slučaju težimo ravnopravnom društvu i želimo da i u Moldovi i u Moldaviji, kako se kaže na hrvatskom, i u svim ostalim zemljama bude jednakost. Vidimo sada što se događa sa ženama azilantima, vidimo što se događa sa ženama izbjeglicama. Imala sam priliku posjetiti E, nekoliko tih kampova i drago mi je što konkretno u Njemačkoj imaju izvanredan tretman. Moram priznati, bila sam u Bavarskoj u jednom kampu na nedavnoj, e, nedavnoj delegaciji i zaista je tretman jako dobar, ali e, zapravo je nije jednostavno i na nama je, kad smo već ovdje u Europskom parlamentu koji imamo priliku zastupati 508 milijuna građana Europske unije, a i ovih drugih zemalja koje su u istočnom susjedstvu kao što ste vi, želimo zapravo promovirati jednakost i na tom investirati. To nije onaj puki feminizam, ne radi se o tome, ne radi se o tom pokretu, radi što je od početka svijeta muškarac i žena. Dakle, pola, pola. I to je moj stav i ja vam se zahvaljujem što ste danas ovdje. Ačiū labai, ponia Šuica. Ir dabar... Zahvaljujem eh, gospođi Šuici. A sada bih eh, zamolila članice Moldavske delegacije da nam odgovore. Hvala. U ovoj kratkoj prezentaciji nisam mogla obuhvatiti sve teme. Naravno, mi možemo provesti jednu zasebnu raspravu o svemu tome, ali jednostavno nismo imali vremena za sve ovo. Htjela sam e, spomenuti i osvrnuti se na komentare gospođe Kozlovske vezano za švedski model. gdje, je, gdje imamo izvisne obveze vezane za predstavljanje žena. No Švedska je došla do toga nakon jako dugog razdoblja borbe za prava žena. Oni su tek onda došli do, tog visokog predstavništva žena u njihovom parlamentu. Mi nemamo sada tih 50 godina na raspolaganju za borbu. Mi tu promjenu želimo odmah provesti. I jedini način da dođemo do toga u vrlo kratkom razdoblju jest da uvedemo obvezne kvote za političke stranke, odnosno za obvezno predstavništvo i prisustvo žena. Žena u strankama koje su, koje, koje, koje su muške te stranke. Ja, ja sumnjam da, ćemo, da će biti toliko ženskih stranaka u budućnosti da ćemo donositi kvote za muškarce. To se sigurno neće uskoro dogoditi. Ali, mogli bismo imati kvote recimo za 10, 15, 20 godina a, Odnosno, za 10, 15, 20 godina će se možda političke stranke prirodno promijeniti pa nećemo morati nametati kvote. E, gospođa Boliga je bivša ministrica e, socijalne zaštite. Gospođa Dometi, ona je predsjednica odbora e, za socijalnu zaštitu, pa bih sada njih zamolila da nešto kažu o porodiljnom dopustu, o razlikama u plaćama, o razlikama u mirovinama između muškaraca i žena u Moldovi. Tako da ću prvo dati riječ gospođi Boliga, a zatim gospođi Dometi koja će nešto više reći o ovoj temi. Pune Stimată doamnă președinte, stimate colege, este foarte important pentru noi. Dobro jutro. Draga predsjednice, drage kolege, Željela bih vam eh, zahvaliti u ime svojih kolega na prilici da raspravljam s vama danas ovdje u ovom odboru. Vidimo kako raspravljate o različitim temama u ovom odboru, o temama koje su nam svakako jako važne. Malo smo zabrinuti. Moldova je ratificirala više konvencija, baš kao i više članica, država članica Europske unije. I drago nam je da možemo iskreno razgovarati o tome i drago nam je što vidimo da nismo same kada je riječ o borbi za prava žena i kada je riječ o e, demokratizaciji e, zemalja i prisustvu žena u svim aspektima e, funkcioniranja neke države. u Moldovi Političke stranke i temeljem demografske situacije gdje 52% stanovništva predstavljaju žene, žene su također aktivne u izbornom procesu, drugim riječima one glasuju. Dakle, većina političkih stranaka u svoje je propise, u svoje je pravilnike uvela unutarnje u, u, interne kvote za predstavništvo obiju spolova u, stru u stranačkim strukturama. Te interne kvote, moramo priznati, nisu dovele do značajnih rezultata u posljednjih nekoliko godina. U većini slučajeva žene su bile slabo predstavljene u među prvih, e, među prvih deset predstavnika stranke ili među prvih 50 čak predstavnika stranke. Ali nas podržavaju nevladine organizacije i one predlažu dakle zakone koji će uvesti obvezne kvote za prisutnost, nazočnost žena u politici, u institucijama ili u gospodarskom životu ili poduzećima. Dakle, u ovom trenutku u parlamentu imamo tri zakonodavne inicijative koje se bave kvotama kao instrumentom koji bi trebao osigurati predstavništvo žena. Dakle, mi govorimo o kvoti od čak 30, 40 pa i 50%. Naša platforma je postala jedan veliki projekt koji bi trebao uvjeriti društvo i političke stranke i nagovoriti ih da podupru posljednji nacrt i konačni nacrt tog zakonodavnog prijedloga. Mi u potpunosti podupiremo ciljeve o kojima ste govorili. Razmišljamo o tome kako bi se mogla razviti infrastruktura u Moldovi i razmišljamo o tome kako promijeniti mentalitete u Moldovi kako nadalje mm, uravnotežiti, odnosno pomiriti e, privatni život i poslovni život. Ali nedostatak infrastrukture doista jest veliki, velika prepreka. Velika prepreka tome da žene sudjeluju u lokalnoj, e, regionalnoj ili državnoj, nacionalnoj vlasti. Dakle, treba promicati aktivne politike kako bismo eliminirali e, tu razliku u plaćama koja je naravno prisutna i u Moldovi. Puno studija pokazalo je da tijekom čitavog niza godina mi uopće nismo imali zakonodavne inicijative koje bi koje bi išle u smjeru uravnoteženja Eh, između dviju elemenata. S jedne strane eh, onoliko količina rada, a s druge strane plaća. Onda postoji eh, i ima, postoji i razlika kada je riječ o mirovini između muškaraca i žena. Čak pet godina je razlika u dobi za umirovljenje muškaraca i žena i smatramo da ovo predstavlja veliku neravnopravnost među spolovima. Trenutačno radimo na tome da izmijenimo zakone o porodiljnom dopustu, odnosno idemo u smjeru toga da i muškarci dobiju pravo na porodiljni dopust. Taj nacrt zakona trebao bi dati, dakle, muškarcima pravo da dobiju takozvani očinski dopust koji bi trajao 15 dana. I to govorim o razdoblju koje je odmah nakon poroda. Dakle, možemo također i potvrditi to da se mentalitet ipak malo mijenja na lokalnoj i regionalnoj razini. Jako je važno znati da je i vaše iskustvo i problemi s kojima se vi suočavate, to je nešto što je relevantno za nas, jer zapravo vi na neki način konsolidirate kapacitete naše platforme. To je, bila naš, to je bio naš cilj od samog početka. Bez obzira na um, političke stranke koje predstavljamo, mi ne smijemo mi moramo biti uh, stvarni akteri. Mi želimo provesti uh, europsko zakonodavstvo u naše nacionalno zakonodavstvo kako bismo osigurali da se prava žena poštuju bez obzira gdje one žive, bila to, bili to gradovi ili sela, bez obzira gdje rade, je li to poduzeće ili neka javna institucija. Dakle, to su ciljevi koje želimo ostvariti, to su ciljevi koji su nas ujedinili. Jako je važno iskoristiti ovo današnje iskustvo i iskoristiti priliku da možemo zajednički razgovarati o tome kako bismo više vjere, kako bismo imali više vjere u same sebe. Gospođa Demente, imate riječ. Predsjednica Odbora za socijalnu zaštitu obitelji zdravlja. da participala komisija nastra Želim vam e, vas pozdraviti, zahvaliti vam se na ovoj prilici da sudjelujem na vašem sastanku. Ova pitanja e, na koja ste upozorili vaš pristup e, i mi smo suočeni s istim pitanjima i imamo isti pristup u našoj zemlji, ali to su pitanja možda ozbiljnija nego u drugim europskim zemljama, ali u biti to je isto. Dakle, ako e, mislimo na diskriminaciju žena e, u, prema, u odnosu na muškarce, onda postoji diskriminacija u pristupu tržištu rada, e, postoji isto tako razlika plaćama u socijalnoj sigurnosti. I, iako zakonodavstvo zapravo E, ne e, uključuje te slučajeve diskriminacije, oni ipak postoje. Dakle, nisu po zakonu, ali postoje. Statistički gledano, plaća žena su oko 20% niža od plaća muškaraca i e, kao prvo to se objašnjava činjenicom da žene rade u drugim područjima nego muškarci, to je isti problem svugdje. Žene odabiru specijalizacije i profesije koje e, nažalost nisu e, tako dobro e, plaćene one rade u obrazovanju u socijalnoj sigurnosti u Republici Moldovi soc infrastruktura socijalnih službi nije jako dobro razvijena pa žene nose teret brige za djecu brige za starije osobe za osobe sa invaliditetom u obitelji i e, e, za to su ili jako slabo plaćene ili uopće nisu nikako plaćene. Dakle, ima zajednica gdje uopće nema takvih službi, zajednica ih ne pruža, pa žene to moraju raditi, one ne mogu profesionalno raditi, udaljene su od e, radnog mjesta dugo vrijeme, teško je ponovo se reintegrirati u tržište radne snage. Sada radimo na e, socijalnom poduzetništvu. E, želimo pomoći tim ljudima, e, ženama da se reintegriraju, da se vrate na tržište rada nakon što su se brinule za djecu. Isto je tako i u obrazovanju. Želimo preusmjeriti žene na profesije koje su tradicionalno muške, muške kao arhitektura, na primjer urbanizam, a, govorila o mirovinama, socijalnoj sigurnosti. E, tu isto imamo jedan proces koji ovisi o plaćama. Kada su plaće niže, naravno i mirovine su niže. Imamo i još jedan veliki problem koji e, se ne tiče samo žena nego i muškaraca. To je problem migranata, ljudi koji su otišli iz Moltove kako bi radili u inozemstvu, na zapadu, a i na istoku, Mnogi ti ljudi sad se vraćaju u Moldovu, ali nemaju dovoljno godine radnog staža kako bi dobili punu mirovinu i u ovom trenutku Republika Moldova nema sporazume socijalne socijalnoj sigurnosti sa mnogo zemalja, pa onda mnoge zemlje e, priječe ili odbijaju taj dijalog sa e, Republikom Moldovom, nisu otvorene niti za potpisivanje tih e, sporazuma o suradnji u području socijalne sigurnosti. Dakle, želimo iskoristiti ovu platformu Europskog parlamenta i druge forume, jer nam treba pan europska inicijativa kako bismo iznašli rješenje za taj problem, kako bismo pomogli e, e, e, tom procesu potpisivanju ugovora o socijalnoj sigurnosti, tako da socijalna prava tih osoba i žena stečena u drugim zemljama se mogu uzeti u razmatranje kada se te osobe vrate u da se uzmu u obzir kada se te osobe vrate u Moldovu kako bi mogli dobiti punu mirovinu. Što se tiče e, članstva žena u upravama trgovačkih društava, one e, e, jesu tamo, zastupljene su upravnim odborima, nemamo tu veliku diskriminaciju u tom području. Imamo mnogo obrazovanih žena u e, upravljanju gospodarstvu, financijama i cijeni ih se, njihov svakodnevni rad se cijeni, ali naravno mi želimo uvesti izmjene zakonodavstva u tom pogledu. Što se tiče e, e, roditeljskog dopusta, dakle za E, oba roditelja, a i e, bake dede imaju pravo brinuti za djecu, često to koriste i muškarci. I e, posljednje što želim reći je da smo mi svi svjesni činjenice da ako e, upotrijebimo samo kvotu kao zahtjev to neće e, biti rješenje. Isto je tako važno promicati pozitivnu e, sliku žene u politici e, koja radi u parlamentu. Mi to radimo, mi smo vrlo aktivne. Žene parlamentarke imaju poduzele su najveći broj inicijativa mnogo tih inicijativa E, već je e, i prihvaćeno. Tim inicijativama želimo promicati još i daljnje sudjelovanje žena u politici. Hvala. Hvala. imamo e, još pitanja koje želimo postaviti, ali shvaćamo da smo već jako puno vremena oduzeli. No, hvala lijepa. Hvala vam mm, od srca svim zastupnicima Moldovskog parlamenta. Ja dolazim iz Litve, pa shvaćam jako dobro vaše stajalište iskreno želim da e, demokratski procesi e, prevladaju u Moldovi da rodne jednakost e, s vremenom postane nešto što se samo po sebi razumije, cilj koji se samo po sebi razumije prije e, e, nego što sam postala zastupnica u Europskom parlamentu radila sam kao ministrica rada i socijalne sigurnosti Litve. E, jako se dobro sjećam kada smo raspravljali o mogućnosti legalizacije e, roditeljskog dopusta za očeve. Ne možete ni zamisliti koliko se rasprave o tome vodilo, je li to uopće potrebno i tako dalje. No nekoliko godina nakon toga to se sada potpuno prirodno prihvaća kao činjenica koja je sama po sebi jasna i jako puno očeva uzima taj roditeljski dopust. Ja zastupam socijaldemokratsku stranku u Litvi. Mi u našoj stranci imamo kvote e, e, za e, izborne liste bez obzira radili se o lokalnim izborima ili izborima za nacionalni parlament, e, e, omjer e, raspodjele kvota je 40-60%, držimo se tog postotka, no pitanje podržavaju li glasači taj sustav? Vam reći? Ne, na primjer imamo 11 E, zastupnika iz Litve u Europskom parlamentu. Ja sam jedina žena koja predstavlja Litvu. To je sramota. E, usprkos činjenici što e, je što sam na izbornom listiću bilo, bilo je mnogo žena. Dakle, mislim da moramo izmijeniti situaciju bez obzira na razini na kojoj radimo. Radimo li unutar Europske unije ili govorimo o istočnim partnerima kao što je Moldova uvijek moramo jako puno raditi kako bismo se pobrinuli da postoje jednake prilike svugdje. U mnogo sektora e, e, donošenje odluka, kombiniranje e, potrebe obitelji i posla, no dozvolite mi da još jednom zahvalim u ime našeg odbora o vašem izaslanstvu. Želim vam izdržljivost, ustrajnost, upornost, Mislim da nije lako postići e, te rezultate. Na posljedku 25 godina nije dugo razdoblje u razvoju jedne države. E, promjena mentaliteta zahtjeva mnogo vremena. Obrazovanje je tu od ključne važnosti od e, e dana djeci treba objašnjavati što je rodna jednakost E, kako je pozitivne rezultate ono ona, može donijeti narodu, državi. I e, još jednom ponavljam kako je vaš posjet i naša razmjena mišljenja biti e, obostreno korisna i našem odboru će biti korisna kada ćemo pripremati mišljenje o situaciji žena u zemljama istočnog susjedstva i u drugom dijelu susjedstva. Još jednom želim vam sve najbolje. I ja želim e, zahvaliti u ime našeg izaslanstva i predložiti vam ako želi, ako vam je potrebno više e, e, e, informacija o ovom pitanju o čemu vi pripremate izvješće, spremni smo vam dati sve potrebne informacije, samo nam pošaljite pitanja koja vas zanimaju i e, poslat ćemo vam. Hvala vam lijepa. Hvala. Mislim e, da će izvjestitelji e, uzeti u obzir vaš ljubavni prijedlog. E, budući da više nemam ništa na dnevnom redu, dovršili smo sva pitanja na dnevnom redu, zahvaljujem svim sudionicima, zahvaljujem prevoditeljima koji su nam pomogli komunicirati. Ispričavam se što e, sam završila sat ranije nego što smo planirali. Sljedeći sastanak bit će 22. i 23. ožujka. Hvala i vidimo se.